Good morning, ladies and gentlemen. I open our morning meeting of Regi Committee. Dobro jutro, dame i gospodo. Otvaram ovaj sastanak odbora Regi i krećemo sa dnevnim redom koji smo jučer usvojili. Sljedeća točka dnevnog reda je rasprava o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike provedba prioriteta za 2016. godinu. Izvjestitelj je Fernando Ruos. I on je već spreman da vam izloži nacrt svog izvješća. Iz postupovnih e, razloga ovaj nacrt izvješća je dostupan samo na engleskom jeziku tako da predlažem da i amandmani budu formulirani na engleskom i e, prosljeđeni tajništvu prije srijede u 17 sati 20. srpnja ako vam je to svima prihvatljivo. E, glasovat ćemo na crtu izvješća 8. rujna budući da će se u odboru glasovati prije našeg sastanka u listopadu, tako da ćemo morati glasovati u rujnu. Iz tog razloga imamo nacrt izvješća na engleskom jeziku, pa vas lijepo molim da i amandmani budu na engleskom jeziku kako bismo mogli na vrijeme pripremiti to izvješće, odnosno mišljenje. Ovo su, dakle, ovo su rokovi. A sada ću dati riječ gospodinu Rosu. izvolite. Dragi kolege, hvala vam na informacijama koje ste mi uputili. Hvala što ste mi dali mogućnost da izradim ovo mišljenje. Prije bih htio reći nekoliko riječi o e, limitima vezanim uz tekst koji moramo izraditi. Ja sam već izradio neke amandmane kojima bih dopunio ovaj tekst. I to, dakle, govorim vam sada na osnovu tog teksta. Kohezijska politika nas primorava da inzistiramo na važnosti europskog semestra i njegove koordinacije, naročito za europodručje, ali i za Europsku uniju u cijelini. Potom imamo preporuke po zemljama članicama koje omogućuju veću interakciju između nadležnih službi u tim zemljama te Europske komisije. Osim toga, tu mogu sudjelovati i ostale zainteresirane stranke. To ojačava postojeći e, sustav, dakle važnost uloga, e, djelovanja na različitim razinama i doprinosi stabilnosti Europske unije. je jedan važan element koji želim naglasiti jest razina ulaganja u Europi koji je u zadnje vrijeme poprilično nizak. To je dovelo do negativnog učinka na stvaranje radnih mjesta, općenito govoreći, a naročito u nekim zemljama članicama. Zato mislim da bismo trebali izravno i vrlo brzo primijeniti operativne programe i pokrenuti dodatne programe koje će financirati Europska unija. Naglašavam sada, a to ću činiti putem amandmana, važnost Junckerovog plana. To je plan koji bi trebao poštovati određenu geografsku ravnotežu, trebao bi imati komplementarni karakter u odnosu na vlagačke fondove i socijalni fond. Osim toga želim podsjetiti da smo jučer o tome raspravljali, da je potrebno uložiti novac poreznih obveznika na odgovarajući način. Dakle, financirani projekti moraju imati najveći mogući učinak. I upravo kako bismo multiplicirali taj učinak, potrebna je jaka javna uprava. Dakle, zajednički cilj europskog semestra jest jačanje upravljanja na više razina te djelovanje pri javnoj upravi kako u vertikalnom smislu tako i horizontalno. Mora se poboljšati njezin kapacitet, moraju postojati zajednička pravila za sklapanje ugovora, te svima mora biti zajedničko povećanje kompetencije i borba protiv korupcije. Potom povezanost između kohezijske politike i ekonomskog upravljanja. Ovdje valja podržati mjere iz europskog semestra te postizanje dugoročnih ciljeva, prije svega programe iz agende 2020. Potom članak 164 Lisabonskog ugovora koji govori o socijalnoj, gospodarskoj, teritorijalnoj koheziji. To je nešto čega se valja držati. Podsjećam da imamo politički legitimitet za koheziju koji proizlazi direktno iz osnivačkih ugovora. Dakle, moramo pokazati solidarnost, solidarnost između regija u odnosu na zajednički projekt. To je jedini mogući način da se riješe teškoće na našem kontinentu i to je cilj još iz 1957. Nekada se susrećemo sa raznim preprekama, sa kratkoročnim e, krizama, ali jako je važno da se one pobjede. Evropski fondovi, strukturalni, investicijski moraju e, se primjenjivati na mudar način i diljem Europe. Potom e, primjena sankcija treba također prije svega uzeti u obzir e, na socioekonomsku situaciju u datoj zemlji kako ne bismo doveli do pogoršanja situacija svojim djelovanjem. Osim toga moramo uzeti u obzir e, gospodarsku situaciju u datoj zemlji i situaciju sa njihovim malim i srednjim poduzećima mjere iz ekonomskog upravljanja za 2017. te primjena sankcija u odnosu na Portugal i Španjolska je nešto čime se sada bavi Europska, Europska komisija. Sada želim reći nekoliko riječi o tome. To je nepravedno i gospodarski nelogično i politički neprihvatljivo. Ja, ja bolje poznajem portugalski slučaj, međutim čini mi se jako nepravedna primjena ovih sankcija u odnosu na ovu zemlju, zato što to znači iznova kažnjavati zemlju koja je pokušavala izaći iz problema. Govorim o cijeloj zemlji, dakle i o vladi, i o stanovništvu, i o regijama. Pa mi smo rezali e, javne rashode, rezali smo plaće, vidjeli smo razdoblje velike štenje, imali smo potom razdoblje prilagodbe gdje smo pokušali oporaviti gospodarstvo. To je naša trenutna perspektiva. Mislim da se svi mogu složiti sa ovime što je dosta podneseno. I primjena sankcija sada u odnosu na tu zemlju bi bila sasvim neracionalna. Mislim da su razlozi pogrešni i da su neobranjivi. U trenutku u kojem se žele ponovno pokrenuti gospodarske investicije, stvoriti radna mjesta, e, napraviti zamah, kako se istovremeno u odnosu na tu zemlju mogu primjenjivati sankcije. Pa one jednostavno nisu potrebne, nama je potrebna potpora ulaganjima, potrebni su konkretni projekti koji su već odobreni na razini europskih fondova i potom trebamo primjenjivati sve potpore koje su na raspolaganju. Mislim da je neobično stoga početi govoriti, još gore primjenjivati sankcije u ovom kontekstu. I zbog toga želim podsjetiti da smo sad eh, nakon odluke o Brexitu u jednoj različitoj Europi Imamo različite razine teškoća u različitim zemljama kada je riječ o okupljanja stranaka na vlasti. Imamo, vidimo i tendenciju razvoja nekih protuevropskih struja. Govori se o mogućnosti sličnih referenduma i tako dalje. U ovom kontekstu, s obzirom na situaciju u Portugalu ne možemo prihvatiti nametanje ovih e, sankcija, one su sasvim e, krive. Evo da se vratim još jednom na izvješće. Branit ću učinkovitost i transparentnost e, javne potrošnje. Želim da se stvori klima koja će omogućiti ulaganja i zasigurno pozitivno što su zemlje članice uzele u obzir preporuke po zemljama koje je dala Europska komisija i odlučila se ostvariti točno određene ciljeve. Osim toga, u izvješću je važno primijetiti da su strukturalni fondovi već omogućili provođenje određenih strukturalnih reformi, već su poboljšale opću situaciju u pojedinim zemljama članicama, u odnosu na gospodarski rast, održivi razvoj, stvaranje radnih mjesta. Sve toga ovdje se želim e, pozvati, mm, odnosno skrenuti pažnju na neke evropske regije kojima prijeti raseljavanje stanovništva, tamošnje gospodarstvo je slabo, njima, njima je potrebna posebna pažnja sa evropske razine. Potom nekoliko riječi o programu potpore za strukturalne reforme koje je nedavno osnovala Europska komisija. Ona ima dobrovoljni karakter i komplementarni karakter. Osim toga, tehnička pomoć unutar e, kohezijske politike, a na inicijativu komisije po nama ne bi smjela biti e, presedan za, za eventualne e, za eventualne buduće projekte. Hvala vam na izlaganju nacrta mišljenja i hvala vam što ste nam dali uvid u situaciju u Portugalu. Predlažem da se sada bavimo ovim tekstom mišljenja, tako da ću dati riječ izvjestiteljima o sjeni. Gospodin Nilsen ima prvi riječ, izvolite. Hvala lijepo. Želim zahvaliti izvjestitelju. Želim se e, koncentrirati na naša stajališta. Dakle, točka 2 i 5 u prijedlogu izvjestitelja su slične našim stajalištima. Vidimo e, koji su problemi u Europi uz određenu dozu samouvjerenosti i kao što je već rečeno jako je važno povratiti povjerenje u Europu i zato treba djelovati na lokalnoj razini, na primjer na razini gradova i tako dalje. Dakle, to je za nas e, najvažnije. Potom program potpori reformama. Moramo učiti jedni od drugih, učiti iz dobrih praksi određenih regija. Mislim da ovdje još moramo mnogo toga učiniti. Kad je Švedska ušla u Europsku uniju, mi smo se ugledali u Wales, u Škotsku, tu smo jako mnogo stvari naučili. Razmjena iskustva bi se mogla poboljšati kako bi se stvorili dobri sustavi na lokalnoj razini. Zato je važno to uključiti u ovo mišljenje. Potom jedna, tečka, jedna točka o se još nije govorilo, mislim da je jako važna. U ovom programskom razdoblju bismo trebali skrenuti pažnju na um, društvenu ekonomiju. Mislim, dakle, na zadruge, na udruženja i tako dalje, da one imaju veliki potencijal kada je u pitanju mobilnost građana regionalni predstavnici juga Italije iz Španjolske, Portugala, Italije nam govore koliko je to važno za društvenu koheziju u njihovim zemljama i mislim da bi zato tu točku trebalo uključiti u izvješće. To je važno i u odnosu na zaključke vijeća kada je riječ o potpori lokalnoj zajednici za ekonomiju rasta. Vezano u zaključke vijeća iz prosinca, to dolo do stvaranja jedne skupine e, stručnjaka koji će elaborirati upravo plan akcije vezano uz ovaj kontekst za 2017. godinu. Ova tema je za nas od velike važnosti. Moramo svi imati jednake uvjete i mislim da bi zato ovo trebalo biti uneseno u izvješće. Thank you very much. The next Hvala lijepa. Gospodin Luan. Thank you very much, Chairman. Hvala vam, predsjedateljice ovaj nacrt mišljenja je u velikoj mjeri uravnotežen i nema nekih bitnih pitanja iz perspektive kluba zastupnika EKR. Er. Dakle, govorim ovdje u ime čitavog kluba zastupnika, ne govorim o pojedinim izaslanstvima, no htio bih ipak istaknuti dvije e, točke u ovome izvješću. Zadnjičke i opće odredbe koje se tiču ESI fondova donesene su u prethodnom sazivu. Izraz mjere vezane uz zdravo ekonomsko upravljanje vjerojatno je najkontroverznije za države članice u eurozoni. I premda bismo mogli početi razgovarati o sankcijama nametnutoj e, Portug, Portugalu i Španjolskoj, mislim da to nije baš primjereno u kontekstu ovoga izvješća i sada priljetne stanke. Dakle, neću se time baviti, nego ću se baviti nekim drugim stvarima. Mi bismo htjeli da se te odredbe primjenjuju samo u posljednjoj fazi i bitno je da se primjenjuju razmjerno i na e, uravnotežen način, te da suspenzija bude minimalna. Makroekonomska uvjetovanost mora se koristiti na transparentan i opravdan način te mora koristiti ciljevima kohezijske politike za relevantne regije. Takav, e, takva snažna formulacija može zapravo poslužiti da se istakne da je ponekad potrebno nametnuti uvjete. Stavak peti tiče se strukturnih reformi i programa. Klub zastupnika EKR er podržava uspostavu takvih programa, budući da se e, time koristi novac iz neiskorištene e, tehničke pomoći iz ESIF-a, a transferi iz kohezijske politike za tehničku pomoć dakle Mislim da bi se moglo naglasiti da e, bi se općenito trebalo bolje iskoristiti neiskorištena sredstva. Što se tiče tehničke pomoći, mi bismo se htjeli više i detaljnije time pozabaviti e, i nadamo se da ćemo to moći više istražiti u odboru u sljedećih nekoliko mjeseci. Mi smatramo da bi učinkovitije korištenje postojećih sredstava kao i simplifikacija te smanjenje birokratskog opterećenja trebalo postati novi standard kada je riječ o financiranju novih i postojećih aktivnosti Europske unije. Mi smo uglavnom zadovoljni ovim mišljenjem, međutim ipak ćemo vjerojatno predložiti neke amandmane sukladno ovome što sam upravo rekao. Hvala. Hvala. U ime kluba zastupnika liberala ću ja predstaviti mišljenje i sada ću prijeći na bugarski. Hvala, želim, želim zahvaliti gospodinu Rušu na nacrtu mišljenja. Naše preporuke za države članice ukazuju da postoje velike razlike među državama članicama. I zato bismo trebali imati prioritete za strukturne reforme e, kako bi se potaknule investicije i gospodarski rast. U tom smislu smatram da programi koji se tiču strukturnih reformi mogu biti korisni. Moramo ubrzati provedbu programa u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bismo ima li odgovarajuća odobrena sredstva za isplate od strane komisije. Europsko gospodarstvo ima spor rast i u tom smislu moramo maksimalno ostvariti sinergiju između europskih e, investicijskih i strukturnih fondova te ostalih instrumenata Europske unije, uključujući i e, privatne financijske instrumente. Također nam e, treba bolja evidencija o postizanju ciljeva strategije Europa 2020. Treba nam jedna sveobuhvatna revizija i metodologija za bolje praćenje načina na koji se troše sredstva iz fondova i kako se postižu ciljevi iz strategije Europa 2020. Predstojeća srednjoročna revizija višegodišnjeg financijskog okvira mogla bi povećati dodanu vrijednost europskih programa u smislu postizanja strateških ciljeva, a to je pak tjesno vezano uz ciljeve u sklopu europskog semestra. Mislim da bismo se trebali više usredotočiti na poboljšavanje investicijskog okruženja u državama članicama i upravo zato preporuke pojedinim zemljama zajedno sa uvjetima koji su postavljeni u sklopu kohezijske politike mogu imati ključnu ulogu budući da mogu dovesti do nekih važnih političkih odluka koje se državaju na investicijsko okruženje. Države članice moraju zamčiti da se sredstva Europske unije troše na najučinkoviti način. Zaključno moramo uložiti više napora tu mislim na komisiju i države članice, kako bismo bolje provodili politike i ostvarili komplementarnost financijskih instrumenata, e, što bi moglo ubrzati gospodarski rast. I iz tog razloga ću predložiti neke amandmane na ovaj nacrt mišljenja. Hvala. Sada idemo dalje. Mišel, gospođa Mišel. Hvala vam lijepo. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja. Mislim da nikoga neće iznenaditi kada kažem da što se tiče osnovnog pristupa nismo sasvim suglasni s ovime. Naš klub zastupnika je zabrinut zbog toga što se stalno povezuje kohezijska politika sa ekonomskim upravljanjem i preporukama upućenim pojedinim državama članicama od strane komisije. Mislim da je važno da u ovom trenutku vidimo koji je zapravo cilj kohezijske politike. Kohezijska politika bi trebala uravnotežiti razlike koje postoje među različitim regijama. I regije vrlo često nisu e, zastupljene u strukturama upravljanja. Ovdje je riječ o preporukama koje su upućene samim državama članicama, a regije su te koje su zapravo zadužene za provedbu samih aktivnosti. Da kako postoje i e, neke preporuke koje su upućene državama članicama koje su sasvim razumne, ne želim to dovoditi u pitanje, međutim načelo razmjernosti nije nešto s čime se mi slažemo. Isto tako mi se ne dopada da se smanjenje e, smanjenje određenih stopa vezuje uz kasniju dob za odlazak u mirovinu. Ovdje naglasimo na jedno proturječje u mišljenju. S jedne strane, izvjestitelj želi dovesti u vezu kohezijsku politiku i europski semestar, a s druge strane se žali što su Portugalu nametnute sankcije. Mislim da je to jedan od razloga iz kojih se mi protivimo tome da e, kohezijska e, politika bude sekundarna u odnosu na ekonomsko upravljanje. I na kraju ne slažemo se u potpunosti sa prijedlogom da novi programi kojima bi se trebale olakšati strukturne reforme idu iz sredstava za dakle iz ovih sredstava, fondova. Mi ne mislimo da bi to trebalo biti isplaćeno iz sredstava za, kohezi, za kohezijski fond. Hvala gospodin Ropo i sljedeći izvjestitelj u Sijeni. Hvala predsjedateljice. Želim zahvaliti kolegi Rosu na kvalitetnom nacrtu mišljenja. Koordinacija europske ekonomske politike nalazi se pred ozbiljnim izazovima, što je prepoznala i Europska komisija. Prognoza za zimu 2016. E, godine je smanjena, dakle u smislu gospodarskog rasta. Također, statistički podaci o otvaranju novih radnih mjesta nisu jako pozitivni. Prema tome pokazatelji nisu dobri i ova vijest koju je komisija najavila da je pokrenut postupak zbog eh, zbog deficita protiv Španjolske i Portugala. Mislim da bi eh, smo to trebali uvrstiti u završni tekst mišljenja. Zeleni su oduvijek bili skeptični zbog e, korištenja e, tog postupka prekomjernog, zbog prekomjernog deficita. I zato podržavamo prijedlog komisije da se prekine sa tim postupkom zbog prekomjernog deficita koji je pokrenut e, u odnosu na tri zemlje. Što se tiče preporuka pojedinim zemljama, mi smatramo da bi trebalo smanjiti broj tih preporuka, premda se one temelje na dobroj volji i na zaključcima stručnjaka. Činjenica što postoji tako velik broj preporuka zapravo otežava njihovu provedbu. Postoje još neki nedostaci e, kada je riječ o koordinacije ekonomske politike, imamo ciljeve iz strategije Europa 2020. Međutim, svejedno se bilježi rast siromaštva i nova radna mjesta se ne otvaraju dovoljno brzo. Mislim da izvjestitelj nije obratio dovoljno pozornosti na neke vanjske čimbenike kao što su kriza vezana uz Rusiju ili pak uz mliječne proizvode. To je sve utjecalo na gospodarstvo u nekim državama članicama. Želim također čestitati skeptičnom stavu koji je izvjestitelj iskazao ovom mišljenju, a tiče se pribjegavanju migracijama za rješavanje problema nezaposlenosti. iz moje zemlje dosta ljudi odlazi Mislim da ima nekih pozitivnih aspekata u kratkoročnom smislu, ali dugoročno gledano odlazak ljudi je negativan. E, ono što primjećujem kod nas jest da ljudi odlaze iz gradova i sa sela i ona ostaju prazna. Trebali bismo imati mjere i politika koje će ohrabriti ljude da ostanu u svojoj zemlji. Ne vidim da je gospođa Demato ovdje. Želi li netko uzeti riječ u njezino ime, odnosno u ime kluba? Ne vidim niti gospodina Bru. Gospođa Breso, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja imam jednu primjedbu vezano uz temu izvješća i želim nešto proširiti. Imamo e, dvije glavne politike na europskoj razini. Dakle, jedna je rođena prije strukturalnih politika, čija je zadaća stvaranje konvergencije između gospodarstava država uz djelovanje na mikroekonomskoj razini na sektore kojima je potrebna modernizacija, odnosno ulaganja. Dakle, tu govorimo o različitim politikama. Tome smo, to smo pridružili i Fondu za ruralni razvoj i poljoprivrednoj politici, Dakle, tu se djeluje na strukturalne promjene u području poljoprivrede, a u drugim sektorima djelujemo strukturalnim fondovima. To obuhvaća i djelovanje na tržištu rada i na institucijama, dakle, gdje se koristimo Europskim socijalnim fondom. Dakle, riječ je u svakom slučaju o dugoročnim e, programskim razdobljima i politikama koje ulaze u meritum stvari tamo gdje je potrebno ulagati u pojedine sektore i dakle precizno se djeluje na mikroekonomiju, odnosno sustave dakle, u kojima je potrebno ulagati u javnu upravu koja potom daju potporu gospodarskim sustavima. Potom imamo drugi drugu politiku koja iz godine u godinu djeluje na dobar ili loš način. Evo, i izvjestitelj smatra da se to čini na pogrešan način, činjenica da su tu postignute brojne pogreške, iako su nekada ideje iza toga nisu loše. I dakle, tu se djeluje na makroekonomske čimbenike, koji utječu na konkurentnost gospodarstva. Dakle, mm, tu je riječ o reformama tržišta rada, mirovina, socijalnog sustava, ali tiče se dakle ne pojedinih sektora i njihovih potreba, već se tiče općenitog funkcioniranja gospodarstva određene zemlje. Dakle, riječ je o međusobno sasvim različitih pitanja. Očito je da su one u kontaktu Dakle, makroekonomsko e, djelovanje, treba sektorski razvoj, dakle specifična ulaganja u specifične sektore. Međutim, ono što radi europski semestar je nešto drugo. To je dakle koordinacija gospodarskih politika država, njihovih proračuna, a s druge strane pokušava se utvrditi koji su to proizvodni čimbenici u kojima je potrebno provesti reforme. Često se strukturalni fondovi koriste da bi se postignuli makroekonomski rezultati i propisani evropskim semestrom, a to nanosi štetu strukturalnim fondovima. Dakle, to utječe na na, na njihovo korištenje, se veli da se njima nisu uspjeli e, poboljšati makroekonomski izgledi, pa to nema nikakve, veze. Strukturalni fondovi su imali uspjeha sve dok je gospodarstvo dobro napredovalo, dok se radi o na konvergenciji. Koliko je potrebno učiniti europsko gospodarstvo konkurentnim, tada su na raspolaganju druga sredstva, poput Junkerovog plana dobro je da, se da su pojedini gospodarski instrumenti međusobno povezani, ali koristiti kohezijsku politiku, politiku konvergencija, politiku suradnje gospodarstava i teritorijalnu suradnju da bi se djelovalo na europski semestar nije u redu. To nisu odgovarajući instrumenti i time ćemo zakomplicirati stvari. Zato je gospodarska uvjetovanost velika pogreška predviđa da ukoliko zemlje ne ispune ono što su rekle da će e, poduzeti, ja o tome imam svoje mišljenje, predviđa kazne za regije i teritorije koji obavljaju svoju zadaću i na osnovu toga trebaju biti procijenjeni. On imaju program koji je, bio, koji je usvojen i na osnovu toga treba ocijeniti. Ne trebaju patiti zbog onoga što rade države ili zbog tu nekih eh, makroekonomskih eh, pokazatelja koji se tiču nekih drugih sporazuma i politika. Kao što gospođa predsjednica jako dobro zna, u tijeku je rasprava o tome kako reformirati politiku europskog semestra općenito, makroekonomsku politiku Europske unije. Tu se govori o jednom kodeksu za konvergenciju. To će biti nešto sasvim e, novo. Ono će postati jedan fleksibilan e, instrument kojim će se moći bolje upravljati će moći obuhvatiti neke socijalne parametre, to smo više puta tražili i tako dalje. Dakle, tražila bih e, od izvjestitelja, a ja ću vjerojatno podnijeti neke amandmane, da na to podsjeti. Kada izvjestitelj e, protestira zbog nekih politika prema određenim zemljama članicama, bilo bi dobro kada bi podsjetio da e, to ne bi trebalo utjecati na politiku strukturalnih fondova, zato što bi to bila velika greška. To je, bilo, to je uvijek naš e, stav ovdje u našem odboru i to je bio razlog zbog kojeg smo posegnuli za makroekonomskom uvjetovanošću kojima se željelo spojiti ove politike i poništiti utjecaj upravo one kojim se mi bavimo u radu ovog odbora. Thank you. Other wishes for the comment? Hvala. Javlja li se još kod se tiče gospodina Nisora? Hvala. Malo sam zakasnio zbog eh, glasovanja u odboru IMKO. Bilo je vrlo jasno izlaganje koje smo čuli i zaista sam imao prilike razmisliti o tome. Naime, postalo je jasno da nema odnosa između ove dvije stvari. Mislim da ovo nije pravi način da predstavljamo ono čime se bavimo. Naravno, postoje pojedinačni odnosni, makroekonomski učinci E, će trpjeti e, utjecaj mikroekonomskih i obrnuto. To je situacija koja je vrlo jasna i može se zapravo tumačiti na čitav niz različitih načina. Mladi završe obrazovanje, a nakon toga jednostavno nemaju baš neki izbor što dalje. Želi konkretno naći posao, ali recimo u određenoj regiji jednostavno nema e, takve vrste radnih mjesta. Činjenica jest da primjerice odluke koje se donose u sklopu obrazovnog sustava će uvijek e, imati utjecaj na makroekonomske pokazatelje. Vrlo često čujemo da obrazovni sustav nije prilagođen potrebama tržišta rada, ali važno je unijeti određene izmjene vezane uz to. Sve to ima utjecaj na učinak onoga što radimo. Što nam to govori? Da, naravno da postoji veza između te dvije stvari i onoga što želimo ovdje postići. To je također nešto što je vezano uz glavne fondove iz kojih želimo crpiti sredstva. Mislim da u izvješću među ostalim stoji da neovisno o tome što mi mislili o situaciji, specifične, konkretne e, preporuke po zemljama dotiču se i naše politike. Ne možemo reći da se radi o potpuno drugačijoj stvari. Ono što je zaista važno jest na koji način ove veze koje izvjestitelj spominje u izvješću stvarno funkcioniraju u praksi i na koji način se one realiziraju trebamo pogledati na koji način možemo zaista kreirati e, stimulativne politike koje će omogućiti da se novac troši na pravi način. Naravno, odbori mogu surađivati, razgovarati, razmjenjivati informacije kako bi se pobrinuli da imaju nekakav dosljedan pristup. Upravo zato je važno da si postavimo te nekakve opće ciljeve koji nadvisuju ostale i kojima stremimo. Mislim da je ovdje dobro opisan opći gospodarski pristup. Sada bih želio reći nekoliko riječi o uvjetovanosti. Mislim da je važno naglasiti da provedba treba biti odrađena kako treba. Pogledamo li izvješće e, vidimo da svaka zemlja naravno ima svoj raspon preporuka, a ono što mi moramo učiniti jest e, napraviti poveznice između toga. Mi smo svi na istom brodu. Nema svatko svoje plovilo. Jučer smo o tome eksplicitno razgovarali i ne radi se o tome da ćemo jednostavno prestati intenzivno raditi u našim specifičnim eh, područjima politika jer su druge važnije, ali moramo raditi zajedno. Gospođa Krejl. Hvala lijepa. Ja se ispričavam, također sam malo zakasnila, ali željela sam zahvaliti izvjestitelju koji se bavio potpornim programima za strukturne fondove. Mislim da je izuzetno važno govoriti o toj temi. Stekla sam dojam da neki od kolega možda misle da ono čime se ovdje e, bavimo i o čemu se ovdje govori zapravo skreće sredstva iz e, područja kohezijske politike e, u makroekonomske projekte u državama članicama. Međutim, ovdje se zapravo ne radi o tome. Govori se samo o tome da bi trebao postojati veći udio doprinosa za tehničku pomoć, a jedan dio sredstava trebao bi otići na korištenje novih instrumenata. Dakle, zapravo se jednostavno radi o tome da stručnjaci budu na raspolaganju e, u skladu sa potrebama država članica. Ti stručnjaci mogu dati konkretnu ciljanu pomoć vezano uz to na koji način određene preporuke za reformu provesti na terenu, a u skladu s preporukama po zemljama. Također, mislim da da je izvjestitelj iznio vrlo važan komentar rekao je da se zapravo radi o situaciji koja nije nikakav presedan za budućnost. Mislim da je vrlo važno da se to uzme u obzir. Hvala. Hvala. Javlja li se još tko za riječ? Ovdje su s nama i gosti iz Europske komisije, iz glavnog tajništva, glavnih uprava, regio i ekvin. Ko bi se želio javiti za riječ? Ili se svi žele javiti za riječ? Ekfin? Ne? Tko će se javiti u ime komisije? Ja sam Ivan Kalatkova, mogu govoriti u ime glavne uprave za regionalni razvoj čujem da zapravo postoji zabrinutost vezano sa sankcije i kazne koje će zapravo države članice morati pretrpjeti a povezano s kohezijskom politikom. Ne znam je li netko jučer bio ovdje, tu je bio gospodin Defa koji je naglasio da treba imati na umu dvije važne stvari. Prvo je da sve države članice trebaju stabilnu makroekonomsku situaciju kako bi investicije uistinu dale rezultat. I to je zapravo jedna od stvari na kojoj se radi u sklopu reforme kohezijske politike kako bi se uspostavila ex ante uvjetovanosti kako bi se stvorili uvjeti za investicije u državama članicama. Jer ne govorimo samo o investicijskoj politici, e, kohezijska politika je i razvojna politika, nemojmo to zaboraviti. Druga vrlo važna stvar tiče se sankcija vezano uz kohezijsku politiku. Ja ne mogu govoriti o sankcijama koje su vezane uz makroekonomske e, elemente, o tome će govoriti glavna uprava ECFIN. Sankcije o kojima se govori tiču se obveze e, iz 2017. E, ne tiču se plaćanja, a obveze iz 2013. 14. i 15. su već odrađene i to su one stvari na kojima sada treba raditi. Znam da je e, da se kasnilo i jučer je to bilo opsežno objašnjeno zbog čega. Naime, do sada smo s regijama i državama članicama radili na tome da se stvore odgovarajući uvjeti kako bi fondovi mogli e, polučiti rezultate na efikasniji način. Naravno, bilo je kašnjenja. Razlog zbog kojih su plaćanja na razini na kojoj su danas je ta što su obveze napravljene, odnosno preuzete za sve tri godine, a zapravo sankcije se ne odnose na plaćanje, već samo na obveze i to samo na obveze za 2017. godinu. Dakle, to treba uzeti u obzir i naravno svi znamo da smo u, sada u situaciji u Europi gdje moramo ljudima E, dati nešto što će ih navesti da požele europski projekt. Hvala. Gospodine Ruiz, želite li reagirati na ovo? Izvolite. Hvala vam. Evo, samo kratko. Želim nešto pojasniti. Ja sam aludirao dakle, na situaciju u svojoj zemlji, ali to se neće naći u izvješću. Mislim, vi možete zamisliti kakvom, e, kako se mi osjećamo u Portugalu. Mi smo doista napravili velike e, napore, uložili velike napore i sada smo izloženi u ovoj situaciji. Nije nam jasno zašto do toga dolazi. E, nije nam jasno zašto bi itko trebao biti kažnjen e, ako se odlučio za dobre politike. E, ponavljam, ove kazne u mojoj zemlji su kontraproduktivne. Mi slijedimo siguran put koji je onaj koji je pokazala komisija i to nam zapravo sad evo sve skupa nije jasno. I nadalje, Zahvalio bih kolegama na sugestijama, na kritikama, na primjedbama. Uvjeravam vas da ću sve uzeti u obzir. Ne bih sada posebno komentirao ništa od onoga što ste istaknuli, ali želim reći nekoliko riječi o onome što je rekao jedan kolega na početku koji je rekao da bismo se trebali više brinuti o regijama, o općinskim vijećima. Pa to je nešto što se meni jako dobar da ja sam e, djelovao na lokalnoj razini više od 25 godina. Ja sam bio zadužen za lokalne zajednice u mojoj zemlji i stvarno mi je jako drago da se spominju lokalne zajednice u ovom smislu, jednako je sa socijalnim sektorom. Mislim da je to jako važno na teritoriju, naročito teritoriju koje napušta stanovništvo. To je recimo slučaj sa regijom iz koje ja dolazim u Portugalu se dogodila jedna jako ozbiljna, teška kriza i još jednom ponavljam, na to se ne osvrćemo u izvješću. Ovaj dio koji se tiče djelovanja lokalnoj razini nisam uključio u prvi nacrt zato što jednostavno nije bilo fizički mjesta za to. Zahvaljujem svim kolegama, zahvaljujem Europskoj komisiji i Nadam se da će i sastanak sa izvjestitelja u sjeni proteći u pozitivnom tonu i koristim priliku da bi svima poželio ugodne godišnje odmore. Thank you. Hvala vam lijepa. Thank you. The, the whole meeting today will be under Hvala, evo, danas ćemo se na sastanku rukovoditi tim dobrim željama. Molimo vas mikrofon. We can do this. We can do this. Okay. We, we continue, we continue now. Nastavljamo sada sa sljedećom točkom dnevnog reda. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017. Svi dijelovi. Odbor za proračune je odnadležan. Naš izvjestitelj je gospodin Von. Gospodin Von danas predstavlja nacrt mišljenja. Moj je prijedlog za amandmane petak 22. srpnja u podne tada možemo glasati 8. rujna na sastanku, zato što odbor za proračune glasa 11. listopada. Dakle, prije našeg sljedećeg e, sastanka održavaju sastanak kao i za prethodno mišljenje, tako da mi moramo glasati u rujnu. S obzirom na to da imamo za postupak malo vremena, nacrt mišljenja neće biti dostupan e, na svim jezicima, pa vas molimo da amandmane podastrte, u, na engleskom jeziku i da ih pošaljete tajništvu. Na taj način zapravo možemo uštedjeti malo na vremenu i radit ćemo uglavnom na engleskom. Gospodine Von, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Zaista pozdravljam činjenicu da je komisija pripremila nacrt proračuna. To je međutim nešto kasnije nego što je to uobičajeno slučaj, ne znam zašto, ali drago mi je da smo to konačno dobili. Kolege u ovom odbiru znaju da je trećina evropskog proračuna namijenjena koheziji. Mi znamo da se radi o vrlo važnom investicijskom instrumentu za Europsku uniju, a u nekim državama članicama to je ujedno i najvažniji investicijski instrument e, za te države članice, za te regije, tako da je proračun za nas važna tema svake godine. Za nacrt proračuna za 2017. godinu ja sam ranije iskazao dvojbe zbog toga što je došlo uistinu do velikog pada u e, sredstvima za e, plaćanja od 23,5% u e, podnaslovu 1b u usporedbi sa proračunom s 2016. godine. Dakle, komisija predlaže zaista e, jako veliki rez za 2017. godinu. Nakon sporog e, početka sa operativnim programima diljem Europske unije. 2017. godina bi trebala biti godina kada će se zapravo malo ubrzati situacija budući da će veliki broj projekata biti konačno odobren i e, budući da ako nemamo sredstva naravno u proračunu koja bi mogla poslužiti za plaćanja može doći do kašnjenja u isplatama. E, smatram da je to važno imati na umu. Gospodin Defa nije jučer rekao kada smo iskazali imali te dvojbe da e, bi to trebao biti e, nekakav problem zato što su e, ova sredstva smanjena temeljem preliminarnih informacija koja su dobivena i zbog toga je komisija predložila smanjenje sredstava u tom podnaslovu za 23,5%, ali mislim da bi možda bilo dobro za ovaj odbor da dobiju specifikaciju te analize po državama članicama kako bismo sami vidjeli zbog čega je ovaj rez od 23,5% predložen. Također kao odbor mi bismo trebali inzistirati na tome da vijeće ne smanjuje dalje ovu brojku u nacrtu proračuna. Jučer na sastanku koordinatora je odlučeno, ako sam dobro shvatio, da ćemo pripremiti amandmane kako bismo e, na neki način doskočili bilo kakvim e, prijedlozima za daljnje rezove od strane e, vijeća ili komisije i nadam se da će kolege danas to prihvatiti. Sami ste rekli da imamo vrlo kratke rokove, ali ja se nadam da će kolege pročitati nacrt mišljenja, da će pripremiti amandmane i da će danas iznijeti sve napomene za koje misle da su važne da ih uključimo. Hvala. A sada krećemo s izvjestiteljima u sjedni, gospođa Piraki. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, kao prvo željela bih e, čestitati kolegi izvjestitelju na određenom poslu i činjenici da je bio vrlo realan i rekao kako stvari stoje. Za mene je to vrlo važno. Imam samo dvije napomene vezano uz ovo izvješće. Kao prvo, jasno je da pitanje sa kašenjem u plaćanjima e, neprestano nas sustiže i ponavlja se iznova i uvijek ponovno. Ja sam bila u poziciji gospodina Vona, bila sam e, također izvjestiteljica za mišljenje koje se šalje odboru za proračune, imala sam istu misiju i iste probleme. To pokazuju da zapravo postoje strukturne pogreške u načinu na koji se komisija e, nosi sa strukturnim fondovima. Mislim da moramo biti jasniji vezano uz to i moramo zatražiti od komisije da pronače efikasno rješenje za taj strukturni problem. Mala i srednja poduzeća, lokalne i regionalne vlasti, one trebaju sredstva iz Europske unije, ali kašenje u plaćanjima jednostavno nije dopustivo. Druga stvar koju želim reći tiče se pojednostavljivanja. Da, trebamo pojednostavljivanje, da, korisnici trebaju pojednostavljivanje. Međutim, moramo učiniti nešto po tom pitanju. Umjesto da se neprestano ovdje u odboru gubimo u izvješćima i preplavljujemo izvješćima koja nisu baš od velike koristi i imaju ograničen zakonodavni učinak. Još jednom čestitam gospodinu Bonu što je imao vrlo pragmatičan pristup prilikom izrade ovog izvješća. Hvala. Hvala. Tomašić, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Mi pozdravljamo ovo mišljenje i nastojanja komisije da razvije strategiju e, gdje će se proračun Europske unije usredotočiti na rezultate, te pozivamo komisiju da dodatno pojednostavi e, korištenje sredstava Europske unije, posebice vezano uz provedbu i upravljanje projektima koji se financiraju iz proračuna Europske unije. Slažem se da plaćanja koja se predlažu nisu dovoljna kako bismo se nosili sa iznosom plaćanja koje treba izvršiti pod naslovom 1b Želim naglasiti važnost davanja pouzdanih i pravovremenih prognoza kako bi države članice pravovremeno mogle procijeniti koliki doprinosi će im biti za proračun Europske unije. Također želim skrenuti pozornost na sve veći jaz pod naslovom 1b u nacrtu e, proračuna za 2017. između odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih e, i odobrenih sredstva za obveze e, koji je skočio od 16,2 na 17 e, e, milijardi eura. Dostatna proračunska sredstva su nužna kako bi se zapravo pokrilo ovo povećanje. Ja se zaista brinem da će ova situacija dovesti do negativnog utjecaja na kašnjenje u plaćanjima i da će zapravo dovesti do akumulacije neplaćenih računa u drugom dijelu e, višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala. Ja sam sljedeća izvjestiteljica u Sijeni u ime Albea. Dakle, ja ću iznijeti mišljenje u ime kluba zastupnika Alde na bugarskom. Hvala lijepa. Na samome početku e, izvjestitelju na vrlo pragmatičnom i vrlo efikasnom pristupu ali željela bih odmah reći da zaista imam ozbiljne dvojbe vezano uz činjenicu da je drastično smanjen proračun za kohezijsku politiku, kao što je rekao naš izvjestitelj, za 23,5% u odnosu na 2016. godinu. Imajući na umu vrlo nisku razinu izvršavanja, odnosno provedbe kohezijskih programa, u ovome trenutku može se očekivati da apsorpcija strukturnih investicijskih fondova sljedeće godine dođe do maksimalne razine. Zato će doći do potrebe za povećanjem odobrenih sredstava za plaćanja. Stoga predlažem da se stavi na raspolaganje odobrena sredstva za preuzete obveze, a posebice odobrena sredstva za definirana plaćanja kako ne bismo ponovno došli do nezavidne situacije. Još jednom, želim naglasiti koliko je važno da imamo odgovarajuća sredstva i odgovarajuće proračunsko upravljanje programima kako bi se otvarala radna mjesta. Ako se programi ne bi provodili, to bi dovelo u pitanje ciljeve kohezijske politike u sklopu inicijative Europa 2020. i to bi potkopalo vjerodostojnost politike kao takve. Postizanje, odnosno izvršavanje preuzetih obveza vrlo je važno, to ne možemo dovoljno naglasiti, zato što nam treba kako bismo mogli vratiti povjerenje građana u Europsku uniju. Europska komisija i države članice, odnosno njihove vlade, trebale bi procijeniti sve programe u e, srednjem roku ili u prijelaznom roku i ako e, se vidi da su programi neadekvatni, onda ih treba prilagoditi ili se sredstva trebaju realocirati za druge programe kada govorimo o postojećim izazovima i načinu na koji se s njima treba nositi, želim reći da bi Europska komisija trebala interaktivno raditi sa državama članicama kad god je potrebno unijeti izmjene i dopune u operativne programe s ciljem boljeg e, međupovezivanja, odnosno funkcioniranja strukturnih i investicijskih fondova i prevladavanja izazova koji su ovdje posebno vezani uz izbjeglice i sigurnosna pitanja komisija se mora pobrinuti za komplementarnost i sinergiju između fondova Europske unije, uključujući EFSI, i uvesti sustav koji će omogućiti izdvajanje, identifikaciju prilika za unakrsno financiranje. I na kraju, ono što je važno jest da države članice mogu apsorbirati sredstva iz svih izvora istovremeno kombinirajuće proračunska sredstva s financiranjem iz privatnog sektora kako bi se postigao željeni efekt multiplikatora. Hvala. Gospodine Rope, vi e, govorite u ime gospođe Vane, ali tako je, ona nije s nama. Da, hvala vam. Govorim u ime Monike Vane i želio bih reći da se ona ispričala što nije danas mogla sudjelovati na sastanku. Zahvalna je izvjestitelju na odlično obavljenom poslu i ima niz prijedloga. Nacrt govori o potrebi da se dodatno pojednostave financijska pravila Europske unije. To je nešto što je povezano sa strategijom Europa 2020. i trebalo bi nam pomoći da provedemo tu strategiju. Dokument o kojem raspravljamo stavlja naglasak na važnost kohezijske politike i navodi probleme koji su vezani uz zakašnjela plaćanja. Mi podržavamo u tom smislu tekst izvješća. E, jednake nacionalne omotnice koje su prilagođene korištenjem najnovijih statističkih podataka dobre su za države članice koje su u krize, poput primjerice Španjolske, Portugala i Cipra. I taj korak zapravo bi mogao biti percipiran kao neka oblik iskazivanja solidarnosti. Što se tiče Češke, Švedske, Litve, Hrvatske, trebamo također zatražiti dodatnu potporu u onim područjima koja stvaraju dodanu vrijednost, poput primjerice zapošljavanje mladih, pitanje rješavanja problema s izbjeglicama, migracijskom krizom i e, pitanje održivog razvoja. Također bismo željeli da se pozove na primjenu aktivnih mjera u kohezijskoj politici vezano uz klimatske promjene. Trenutačni prijedlog je 20%, međutim nama se to čini dosta skromnim, posebice u kontekstu preuzetih obveza na kopu 21. Također želimo skrenuti vašu pozornost na potrebu da se e, pitanje rodne politike uključi u sve politike. Hvala još jednom na odličnom tekstu i želim reći da je naša izvjestiteljica u sjeni spremna i dalje surađivati na postizanju dobrih rezultata. Javlja li se još tko za riječ? Gospodin a zatim gospodin Buda. Hvala. Hvala na ovom obuhvatnom tekstu mišljenja. Možda možemo uspostaviti vezu između prijedloga koji je donesen u našoj rezoluciji za višegodišnji financijski okvir, gdje kažemo da se novac ne bi trebao vraćati državama članicama, u godinama u kojima nije u potpunosti potrošen. I tamo postoji formulacija teksta koja je prihvaćena E, kao i formulacija teksta u izvješću o srednjoročnoj reviziji. Možda to možemo uzeti ovdje u obzir, zato što zapravo radimo u kontekstu višegodišnjega plana. I zapravo ćemo se sa ovim problemom kašnjenja u plaćanjima ponovno susresti kasnije. Zapravo pomaže da nema e, milijardi koji se vraćaju neto platiteljima a onda kasnije dođete u problem s plaćanjima. I možda zato treba poslati takav tekst jer se zapravo tiče pitanja koja se tiču regija. Kao prvo um, rasterećenje u smislu e, duga, a isto tako vezano uz kašanje u plaćanjima. Možda bi izvjestitelj mogao to uzeti u obzir možda ne moramo ići putem amandmana. Zanima me jeste li spremni možda prihvatiti ovaj prijedlog od strane odbora. Hvala, ima li još komentara? Gospodin Buda, ispričavam se, ja sam rekla da ste vi sljedeći govornik, a u potpunosti sam to smetnula suma. Oprostite. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na svemu što je e, rekao i izvjestiteljima i sine također. Ja također želim upozoriti na opasnost s kojom se suočavamo nakon smanjenja financijskih sredstava od 23% i općenito nakon uvedenih rezova. Jučer smo govorili o pozitivnim učincima kohezijskih politika u pojedinim zemljama članicama Vidjeli smo kakva je situacija s onima kojima je kohezija glavni cilj i kakva je situacija onima, u onima koji djeluju na područje svojih industrija. Sada su svi uključeni u ovo pitanje. To je jedna općenita situacija u kojoj se nalazimo, dakle komisija djeluje na ukupno smanjenje sredstava. Međutim, potom možemo primijetiti što je ono što se događa sa poljoprivrednim politikama. Komisiji poručujemo ne možemo govoriti o više Europe ako se nastavlja smanjivati sredstva za kohezijsku politiku. Europa upravo mora biti prisutna u tim zonama kod ovih građana koji na taj način e, mogu vidjeti da Europa postoji, da utječe na njihov život. Hvala lijepa. No. Ima li danjih komentara? Ako ne, dajem riječ predstavnicima Europske komisije, gospodin Žue iz glavne uprave regio, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, ja sam Filip Žue i ja sam na čelu odjela koji se bavi e, upravljanjem financijama u, e, glavnoj upravi regio. Imam nekoliko komentara, slušao sam o kojim se dvojbama govorili i nastojaću ću objasniti kako smo došli do brojki koje danas predstavljamo, odnosno sada predstavljamo u nacrtu proračuna za 2017. kohezijska politika za 2017. godinu može reći da joj je prijelazna godina. Zašto? Zato što je došlo do naglog pada e, vezano uz zahtjeve za stare programe u razdoblju do 2013. koji se kombiniraju s povećanjem zahtjeva za nove programe koji su još uvijek e, nešto niže nego prije. Dakle, radi se o povećanju od 33%. Namjeravamo dakle e, riješiti zadnje zahtjeve za plaćanja u prijelaznom razdoblju u skladu sa prognozama država članica, što znači da zapravo nemamo nikakvog kašnjenja e, vezano uz stare programe a sljedeće godine ćemo zapravo krenuti s procesom zatvaranja programa iz razdoblja 2007. do 2013. Rok za slanje dokumenata za proces zaključivanja jest e, kraj ožujka 2017. godine, ne očekujemo da ćemo tijekom 2017. godine zaključiti ili zatvoriti postupak za veliki broj programa. Uglavnom će taj postupak zaključivanja prijeći na 2018. i 2019. godinu. Dakle, 2017. godina bit će godina zatvaranja određenih programa iz prethodnog programskog razdoblja, ali u manjoj mjeri. Mi, dakle, međutim moram reći, namjeravamo zaključiti program programe nešto brže nego što je bio slučaj u proslom e, programskom periodu. Što se tiče novog programskog razdoblja, gdje dolazi do povećanja 32-33% za plaćanja u nadležnosti glavne uprave regio, to se temelji na procjenama, na Um, obrascu plaćanja iz prethodnog perioda uzimajući u obzir specifičnosti novog programskog razdoblja, a isto tako kao što je Walter Defa objasnio jučer, to smo unakrsno provjerili sa državama članicama i njihovim prognozama koje su poslane u siječnju i zatražili smo zapravo da se ide malo ispod prognoza država članica. Zašto malo ispod? Zato što je uobičajena praksa država članica da precijene malo situaciju u svojoj prognozi. Međutim, općenito gledano u širem kontekstu, u glavnim crtama, mi se držimo prognoza država članica. Za nove programe očekujemo da će biti nešto niži zahtjev za povrat sredstava ne bih rekao da e, smo bili nerazumni, ovaj e, nacrt proračuna jest za nas razuman prijedlog, ali naravno ne bi ga trebalo dalje rezati. Želio bih istaknuti dvije konkretne stvari. Prvo, izvjestitelj je pitao za prognoze država članica. To je nešto što uvijek e, komisija priprema za međuinstitucijske sastanke o plaćanjima u veljači, ali mi ćemo vam u svakom slučaju dati te informacije i e, objasnit ćemo na koji način se zapravo preklapaju prognoze, prognoze. A drugo pitanje je pitanje kašnjenja za nove programe. Hoćemo li imati kašnjenje u plaćanjima za nove programe? Želim vas podsjetiti da postoji jedan odlučan instrument u višegodišnjem financijskom okviru za ovo razdoblje, a koji nismo imali u prethodnom programskom razdoblju, a to je e, globalna marža za plaćanja, dakle e, razlika do maksimalnog iznosa i zapravo mislim da je vrlo važan e, taj instrument koji se može prebacivati iz godine u godinu, koji će nam omogućiti da nekako izgladimo E, dakle dinamiku plaćanja te da prebacujemo plaćanja iz jedne godine u drugu kako bismo išli u korak s potrebama kohezijske politike i plaćanjima u okvirima kohezijske politike kako bismo mogli udovoljavati nalozima za plaćanja koji nam pristižu. Hvala, gospodine Von. Želite li vi dati zaključnu riječ, molim vas? Zahvaljujem kolegama na informacijama koje su nam dali, spomenuti čitav niz problema, dakle migracijska politika, izbjeglice, sigurnosna pitanja. Jedan dio ljudi govorio je o problemima da možda ne bi trebalo vraćati nepotrošena sredstva natrag državama članicama, onda se kasnije naći e, u situaciji da nam novca nedostaje. Naravno, kolege su se usredotočile i na glavni element, a to je 23,5% pada u odnosu na prethodnu godinu, te na eventualne potencijalne probleme u kašnjenju s plaćanjima. Znamo da je prognoza za kraj ove godine 2 milijarde, ali isto tako e, možemo vidjeti prema prognozama da će se zaostatak u plaćanjima povećavati u sljedećim godinama. Vrlo je važno da vidimo prognoze država članica kako bismo iz toga mogli izvlačiti zaključke. Mi smo pitali komisiju vezano uz to i uz prijedlog ovog reza od 23,5%. Mislim da se moramo time još detaljno pozabaviti. Kolege zapravo su govorili o amandmanima E, i podržali su e, moj prijedlog da spriječimo eventualno bilo kakvo danje rezanje i ja ću zapravo pripremiti amandman s tim u vezi. Hvala. Hvala. Zatvaram raspravu vezano uz ovu točku dnevnog reda. Nastavljamo sa dnevno, sa e, našim dnevnim redom, da dakle, ga tu je izvješće o Fondu solidarnosti Evropske unije, odnosno njegova ocjena. Mi smo dakle odlučili izraditi samoinicijativno izvješće vezano uz Fond solidarnosti. I zastupnik Čiko nam je predstavio svoje namjere e, još vezano uz ovo izvješće još tamo 24. svibnja i predviđa se da će se uskoro glasovati o ovom izvješću u nadležnom odboru. Mi ćemo pak u našem odboru glasovati vjerojatno tijekom listopada i zato e, bih predložila sljedeće rokove za amandmane. Dakle, rok je 19. srpnja u podne. Je to u redu, zastupniče? Dobro. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Kao što znamo, u listopadu 2015. Europska komisija je predstavila izvješće o korištenju Fonda solidarnosti za 2014. godinu. U izvješću je opisana jedna posebna situacija i mislim da je to za nas prilika da ocijenimo funkcioniranje ovog instrumenta za solidarnost. I odbor regije je odlučio izraditi dakle samo inicijativno mišljenje kao što ste sami naglasili. Nemoguće je naime predvidjeti sve hitne situacije, sve eventualne katastrofe koje bi se mogle dogoditi, ali moramo pod svaku cijenu poboljšati način na koji se upravlja situacijom nakon što se one dogode. Tu, se, tu govorimo o različitim fazama. Kao što znate, prva je konstatacija snage prirode koja je povezana sa osjećajem nemoći pred takvim događajima, i potom je tu pomoć e, najbližih e, službi, bilo da su one međunarodne ili nacionalne. Izvjestitelj želi dotaknuti svom izvješću i treću i četvrtu fazu, jer nakon što se pozabavimo sa direktnom e, štetom, potom slijedi jedan, jedna vrsta oporavka tog područja koje mora biti održive prirode. Izvjestitelj želi staviti naglasak na brzinu intervencija na terenu i na potrebu osmišljavanja politika prevencija koja mora ići ruku pod ruku sa komplementarnošću Fonda solidarnosti sa drugim europskim instrumentima, naročito sa onim kohezijskih politika. Stavlja se naglasak na suradnju koja treba biti učinkovita, dakle, između regionalnih, lokalnih i nacionalnih vlasti, prije svega nekoliko riječi o brzini intervencija. Zbog nepredvidljivosti iste, prirodna katastrofa izaziva osjećaj nemoći kod lokalnog stanovništva i nameće pitanje brzine intervencija lokalnih zajednica koje se odjednom moraju nositi sa velikim troškovima. I prije stvaranja ovog fonda predviđen je dakle rok od deset tjedana za tako nešto, to je trebalo omogućiti lokalnoj i regionalnoj zajednici da započnu sa postupkom intervencije. Međutim, tijekom prvih e, godina funkcioniranja fonda pokazano je da je riječ o prekratkom roku. Potom smo imali reviziju 2014. godine i rok za prezentaciju dosjea je produžen na 12 tjedana to se ne to nije usklađeno sa zahtjevom e, izvjestitelja jer često lokalne zajednice jednostavno nemaju kapacitet odnosno vrijeme da pripreme potrebne dosije i zato se kasni dakle u odnosu na ove rokove. I ovo produživanje rokova bi omogućilo lokalnim zajednicama da bolje pripreme svoje dokumente. Izvjestitelj smatra da je ovo važno kako bi se dobilo potpuno izvješće u ovih 12 tjedana. Sve razine donošenja odluka moraju djelovati učinkovito na razini e, zemlje članice, na razini komisije kako bi se brzo oslobodila financijska sredstva. Sve e, ne smiju imati osjećaj da su napuštene. I zato želim apelirati kada su u pitanju velike katastrofe koje su pogodile e, zemlje juga, jugoistoka Evrope koje su već oslabljene gospodarskom krizom. Mislim prije svega na moju regiju, na Sardiniju, nakon poplava 2013. godine 16 osoba je izgubilo život, a još njih 1700 su bile pogođene ovom kataklizmom. Službe koje djeluju na terenu e, pomažu u ograničavanju posljedica ovih događaja, međutim na zakonodavcu je da također da svoju potporu kada je riječ o postupcima koje bi trebalo odgovarati hitnoći. Europski parlament ovdje ima jako važnu ulogu, poput vidjeli smo njegovo djelovanje u situaciji, u situaciji vezano uz Hrvatsku 2013. Tu se dala pomoć, iako je za dosije iskorišteno čitavih sedam mjeseci. I u nekim situacijama smo imali e, slučaj da su novci stigli godinu i pol dana nakon što je šteta pretrpljena. Osim toga, jedna važna tema je komplementarnost i prevencija. Nakon katastrofa koje se dogode na terenu, tek nakon, da tek nakon njih se počinje govoriti o prevenciji, stvar bi trebala biti obrnuta. Šteta na infrastrukturi bi mogla biti prilika da se poslužimo ovim planovima za prevenciju i upravo ovdje treba tražiti komplementarnost između fonda i kohezijskog fonda. Potom je tu povezana velika tema transparentnosti, to želim snažno naglasiti, iako smo već na visokoj razini, a tu je suradnja sa e, različitim razinama donošenja odluka. Mislim da bi ovdje trebalo poboljšati stvari kada je riječ o upravljanju sredstvima iz fonda, moguće je stvoriti veću transparentnost koja se daje e, za koja se, veću transparentnost fondova koji se isplaćuju za naknadu štete. Ovdje je potrebna bolja suradnja svih razina vlasti te odnos između dakle, korisnika pomoći i e, ljudi u Europskoj komisiji. Trebalo bi se koncentrirati na mehanizme suradnje između različitih lokalnih i regionalnih vlasti i centralnih sustava vlasti u svakoj zemlji članici. Predlažem bolju komunikaciju s javnošću tijekom cijelog ovog postupka to bi omogućilo korisnicima, odnosno zainteresiranim osobama da bolje prate postupak vezan uz njihov zahtjev. To bi se moglo organizirati na razini Europske komisije uz uvjet da se uspostavi jedan protok informacija između ovih operativnih razina. Pomoć eh, koju su dali odnosno doprinos koju su dali kolege u e, radu na ovom tekstu je bio konkretan i pozdravljam ga, ali u fazi podnoženja amandmana mislim da bismo mogli istaknuti određene aspekte, među njima je jedan do kojeg je meni posebno stalo, a to je ubrzavanje, dakle da, e, da se sve više pokuša biti što je brže moguće, zato što je to jako važno. Ljudi kojima se danas dogodi neka nepogoda ili je pogođena njihova tvrtka, njihova dakle, radna djelatnost, a koji prime novac nakon godinu i pol, dvije dana, pa mislim da to stvara i vrezibilnu štetu i ovaj fond onda malo čemu služi ako je ta aktivnost već evo ubijena. E, zbog toga ću u tom smislu podnijeti neke vrlo, vrlo konkretne amandmane. Hvala. Sada nastavljamo sa izvjestiteljima u Sijeni. E, zastupnica Kreo u ime zastupnika Picula. Hvala lijepo. Našeg izvjestitelja nema i on me e, zamolio da pročitam njegovo mišljenje i to ću sada pročitati na engleskom jeziku. On zahvaljuje izvjestitelju na izvješću od stvaranja prošlog ljeta iz ovog fonda je isplaćeno 3,8 milijardi eura, bazirano dakle na 69 zahtjeva iz 24 zemlje članica. Nakon brojnih pokušaja, pokušaja komisije, konačno su usvojene promjene pravila uvedena su avansna plaćanja i dozvoljeno je e, više, omogućeno više vremena e, zemljama da e, zatraže ova sredstva. Pojašnjeno je koji, koji projekti se mogu prijaviti za korištenje sredstva iz ovog fonda. Međutim, i dalje je problem isplata. Ona je spora. Govorimo minimalno od 8 do 10 tjedana, a u principu e, riječ o 6 do 8 mjeseci. No, po, razmišljati o povećanju sredstava u ovom fondu kako bismo mogli pokriti veći dio ukupne e, štete. Danas obuhvaćamo između 3 do 5 posto. Trebamo tražiti veću transparentnost u trošenju dodijeljenih e, sredstava unutar određenih rokova. prag bi trebao biti 1% nacionalnog BDP-a. Međutim, ovo izvješće bi se trebalo fokusirati na dobre i loše primjere iz prakse i ocijeniti situaciju od razdoblja kada je fond osnovan kako bi se bolje odredila budućnost funkcioniranja ovog fonda. I na koncu, kada je riječ o migracijskoj krizi, Vjerujem da bi to trebalo biti izdvojeno iz ove ocjene, zato što zato postoje posebni fondovi za tu namjenu, a fond e, solidarnosti pokriva štetu nastale iz dakle, prirodnih e, nepogoda. Radujem se e, našoj budućoj suradnji na ovom izvješću. Hvala lijepa. I ja evo se pridružujem onome što su rekli kolega, želim svima ugodan godišnji odmor, ovo je bilo moje posljednje javljanje za riječ prije ljetne pauze, dakle želim svima ugodan odmor, a ja evo idem u Portugal na odmor, zemlju koju smo malo čast spominjali, podržavam gospodina Ruosa u svom radu, hvala vam lijepo na lijepim željama, ne vidim zastupnika po rebu, Zastupnik Van Miltenburg, evo, vi ćete nam dati mišljenje kao izvjestitelju u sjeni. Evo, hvala lijepo, želim zahvaliti izvjestitelju na ovom dragocjenom izvješću. Slažemo se da je posljednja revizija zakonodavstva vezano uz funkcioniranje Fonda solidarnosti bila korak u pravom pravcu. Revizija prije nekoliko godina, dakle iz 2014. je po meni održana pre rano, Slažem se sa izvjestiteljem i želim istaknuti tri aspekta njegovog e, izvješća, dakle brzina korištenja sredstava iz fonda, važnost prevencije i e, smanjenje praga vezano za isplatu sredstava. Prije svega brzina. Tu treba poboljšati stvari bi u e, fazi odobrenja i u fazi isplate sredstava. Moramo djelovati što je brže moguće kada je riječ o korištenju ovih e, sredstava. Mora se brzo djelovati kako bi se pomoglo situaciji na terenu i kako bi se pomoglo u svakodnevnom životu građana. Klimatske promjene će se nastaviti, povećat će se broj e, prirodnih e, nepogoda, vjerojatno će one postati još i češće. Iz kohezijskih fondova tu smo izdvojili 8 milijardi e, za, u svrhu prevencije ovakvih e, događaja. Na taj način ćemo izbjeći gubitke ljudskih e, života, a i stvorit ćemo nova radna mjesta. Nadalje, u 14. stavku izvjestitelj kaže da se u slučaju štete treba uzeti u obzir dakle 1% e, BDP-a tamošnje zone. Mi se s time ne slažemo. Još se ne znaju učinci izmjena donesenih 2014. koje sada u ovom smislu donesemo e, nove, nove propise, a još ne znamo učinke prethodne reforme, ne znamo jesmo li na dobrom putu ili ne. obrazloženju izvjestitelja Govori se i e, o imigrantskoj krizi i o povezanosti sa ovim fondom, dakle na koji način e, ona može utjecati na situaciju. Međutim, to nema veze sa e, donjim granicama za isplatu sredstava iz ovog fonda. Međutim, kako to utječe na brzinu reakcija regija? Možda bi trebalo razviti neke nove pokazatelje, ali ja ne želim dodatni administrativni teret ne želim uopće povezivanje ovih stvari. Mislim da prag mora ostati na 1,5%. Nemojmo zato govoriti o povezivanju ovih dvaju čimbenika. Pričekajmo prije svega eh, ocjenu revizije provedene 2014. Možda bismo za nekoliko godina mogli ponovno izraditi samo inicijativno mišljenje i vidjeti koji su učinci ove reforme. Međutim, ono što valje istaknuti je da kada regije bivaju pogođene ovakvim događajima, da se treba djelovati što je više, što brže moguće i bolje i više investirati u prevenciju. Bolje spriječiti nego liječiti. Hvala lijepo, zastupnica Valina, nema je, dobro. A, tu je, izvolite. perdón, no la había entendido, presidenta. <laughs> Buenos días. Ispričavam se, nisam prepoznala vlastito prezime. Želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu. Fond za solidarnost je jedan izuzetno važan instrument za većinu građana Evropske unije i vrlo vjerojatno će se tijekom idućih godina pretvoriti u jedan ključni fond kojim ćemo djelovati na oblažavanje posljedica klimatskih promjena. Žela bih ukazati tajništu na dvije, da sam u izvješću pronašla dvije e, pogreške. Tu je i e, kriva šifra e, postupka pod kojim je dakle, provedena revizija 2014. godine. Mi ćemo u svakom slučaju podnijeti amandmane kojima ćemo dati naš doprinos e, ovom izvješću. Mislim da je ovo sada dobro vrijeme da bi se proširili ciljevi ovog fonda. Tu bi smo mogli u, uklopiti i jednu drugu vrstu nepogoda, primjerice humanitarne katastrofe. I e, to je fond solidarnosti, on se tako zove i kao cilj bi trebao imati i isplatu sredstava u slučaju humanitarne krize. Možda je ovo dobar trenutak da, e, da promijenimo e, stope vezane uz prihvatljivost e, zahtjeva, dakle kako bi i siromašnije regije imale povlašten pristup o isplati ovih sredstava. Trebamo ovdje primijeniti načelo proporcionalnosti. kad treba ovdje e, početi primjenjivati progresivni sustav. Dakle, bogatije regije bi imale više pragove u odnosu na e, siromašnije. Što se tiče dodijeljenih sredstava, 500 milijuna godišnje, dakle, te iznosi nisu izmijenjeni od 2002. godine, a posljedice klimatskih promjena pokazuju sve češću pojavnost e, prirodnih e, nepogoda i zato bi trebali e, povećati doprinose u ovaj fond. ćemo amandman vezan i uz geografsku ograničenost kada je u pitanju isplata sredstava i na koncu mislim da bi ovdje trebalo uključiti i dio koji se tiče prava e, žena i e, rodne ravnopravnosti kada je riječ o prihvatljivosti zahtjeva zato što su određene skupine više pogođene određenim e, nepogodama i mislim da bi to bilo dobro uzeti u obzir. To proizlazi iz djelovanja međunarodnih organizacija koje su izradile izvješće na ovu temu dakle mislim prije svega na UN, dakle u ovom izvješću stoji da se ovdje mora uključiti i rodna perspektiva, dakle u sve postupke donošenja odluka kada je riječ o smanjenju utjecaja prirodnih e, nepogoda, dakle na e, ljudsko djelovanje i da bi se trebalo koncentrirati na tehničko osposobljavanje, na prevencije žene puno češće stradavaju u ovakvim e, događajima nego muškarci. To bi trebalo uzeti u obzir prilikom planiranja. Na taj način bismo mogli spasiti brojne živote i mislim da je ovo dobar trenutak da se i ova dimenzija uključi u djelovanje ovog fonda. Mislim da ćemo na taj način zajamčiti veću koheziju među zemljama članicama i želim također svima ugodan odmor. Hvala lijepa. Zastupnik Rope, izvolite, imate riječ. E, kolega Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća. Fond solidarnosti ima plemeniti cilj. Njime se želi pružiti brza pomoć zemljama članicama ili regijama koje su pretrpjele prirodnu katastrofu. Izvješće dobro ilustrira i međutim i probleme s kojima se suočava ovaj fond. I u tom smislu nekoliko primjedbi s moje strane. Govorimo o djelovanju fonda za razdoblje 2014. a usred 2016. godine smo. Potom nizak broj zahtjeva. Mislim da bi to izvjestitelj trebao uzeti u obzir i također pitati komisiju koji su razlozi za kašnjenja. Ti razlozi nisu objašnjeni u izvješću komisije. Međutim, tu ima još problema. U izvješću za 2014. vidimo da se u velikom broju slučajeva, primjerice u slovenskom slučaju, isplatila pomoć uz zakašnjenje gotovo godinu dana, dakle godinu dana od primitka zahtjeva. Kako možemo reći da je to onda brza pomoć? Još jedno pitanje. Zašto komisija u svom izvješću nije objasnila da je potrebno i do godinu dana da bi se dao ovaj brzi odgovor. Mislim da bismo sada u ovom izvješću trebali tražiti od komisije da objasni ova kašnjanja i da objasni koje mjere koristi da bi smanjila vrijeme potrebno za isplatu. I još jedan problem. Vidimo da e, brojne zemlje članice ovdje e, upućuju e, zahtjeve koji nisu prihvatljivi, kako je moguće da do toga dolazi, koji su razlozi za to. Moramo se također osigurati da oni koji distribuiraju pomoć da znaju jesu li njihove odluke dobre ili nisu prije nego što uopće počne podjela te pomoći. Također bilo bi dobro naglasiti pitanje održivosti. Bilo bi također dobro da se više govori o prevenciji, da se govori o oblažavanju učinaka klimatskih promjena. preventivne mjere bi trebale biti naš prioritet. Želim čestitati zastupniku Čiku koji je uključio odredbe i o mogućnosti korištenja različitih fondova, primjerice strukturalnih fondova. Mislim da je vrlo važna fleksibilnost financijskih instrumenata jer ona može povećati učinkovitost korištenja fondova i na taj način možemo brže reagirati na potrebe stanovništva. Hvala lijepa. Nastavljamo sa kolegama koji su izrazili želju da sudjeluju u raspravi. Zastupnik Polčak, izvolite. Hvala lijepo. Prije svega jedna osobna primjedba vezana uz Fond solidarnosti Češku republiku. Gdje tisuće druge smo doživjeli ogromne poplave. Ja sam tada bio zamjenik gradonačelnika u jednom gradu i predsjednik Europske komisije zajedno s našim premijerom i posjetio naš kraj. To je bio jedan lijep primjer solidarnosti za nas i zahvaljujući fondu solidarnosti primili smo sredstva, iako možda na njih nismo imali pravo zato što smo ih dobili evo prije ulaska naše zemlje u Europsku uniju. Mislim da je to jako važno. Fond solidarnosti bi trebao e, brzo pomoći. Pa to naglašava i sam izvjestitelj kojem e, zahvaljujem na obavljenom poslu, jer u slučaju prirodne katastrofe, ako sredstva budu isplaćena odmah, onda ona dvostruko djeluju. To je jedna izreka koju imamo u Češkoj. Potom, vezano uz izvješće. I ja poput izvjestitelja mislim da bi složena birokracija vezana uz davanje zahtjeva, da je, vjerojatno opravdana, ali mislim također da bi trebala biti jednostavnija, da bi europske institucije trebale imati eh, povjerenja na mišljenje lokalnih vlasti o procjeni situacije. Mislim da bi bilo dobro da se ostvari dakle, brzina djelovanja na teritoriju 2016. je Mislim da nije dobro predlagati nove izmjene, budući da 2014. provedena reforma ovog instrumenta, ali bilo bi dobro reći možda u kojem pravcu želimo ići, zato što fond solidarnosti za evropske građane predstavljao namjeru da im se pomogne kada se oni nađu u teškoj situaciji. Bilo je zanimljivo ono što je rekla kolegica vezano uz ranjivost e, žena koje stradavaju u ovim e, događajima. Ja evo to recimo nisam znao, izvješće se toga uopće ne dotiče. Mislim da bi bilo dobro uvrstiti ovu rodnu dimenziju u izvješće. Hvala vam lijepa. Zastupnica Tomašić, izvolite. Hvala predsjednice. Fond solidarnosti Europske unije je važan instrument koji je osnovan 2002. godine kako bi se pokazala solidarnost Europske unije prema nepogodom pogođenim područjima nakon velikih poplava u središnjoj Europi sada i u buduće će sigurno imati važnu ulogu kada je riječ o elementarnim nepogodama. To je također jedan od naših najsnažnijih iskaza solidarnosti u situacijama kada se za to pojavljuje potreba. Zato mislim da bi trebalo simplificirati korištenje ovoga fonda kako bi se sredstva mogla isplatiti odmah nakon nepogode kada su najpotrebnija. Kao što je rekao kolega Čikos, 2013. godine poplave u Hrvatskoj pokrajini Slavoniji Naime, eh, nakon toga, odmah nakon toga smo osigurali eh, hranu, međutim ljudi nisu imali odgovarajući smještaj neko vrijeme. I kada smo počeli obnavljati njihove domove, to se napravilo, međutim eh, tvornice i tvrtke nisu obnovljene. Dvije godine kasnije Kuće su obnovljene, ali ljudi ne žive. Oni su otišli u Njemačku, Australiju ili Kanadu zato što nisu imali od čega živjeti. Dakle, kada se obnavljaju kuće, također se moraju obnavljati i tvornice i sva ostala infrastruktura. Hvala, gospodin Monskur, izvolite. Hvala, ja bih eh, također želio zahvaliti izvjestitelju na izvrsnoj ideji na svim tim idejama koje su uvrštene u izvješću. I želim također istaknuti važnost fonda solidarnosti za nas. Dolazim s Antila. Mi smo tamo imali tri ciklone. Usna, jak vjetar. Bilo je također i potresa, suša. Želim samo reći da je za nas eh, Fond solidarnosti vrlo važan. Drago mi je da je da je fond to Dakle, mobilizacija ovoga fonda bi trebala biti mnogo brža ali ako se čeka nekoliko mjeseci prije nego što se naknadi šteta, to predstavlja brojne probleme građanima. E, također ću predstaviti nekoliko amandmana kako bih e, dao svoj doprinos ovom tekstu koji je već sada vrlo kvalitetan i sadrži mnoštvo informacija. Thank Hvala. Ima li još e, netko ko se želi javiti za riječ? Gospodin Van Nistelrooy. Hvala lijepo. I ja želim zahvaliti kolegi na predanom radu na ovoj temi. Mislim da su ovdje uzeti u obzir stvarne prakse, što je vrlo važno. Prvi komentar. Kao što ste rekli, građani očekuju od nas brži odgovor, no s druge strane, Tu isto tako postoje pitanja koja se tiču samih razmjera nepogode te BDP-a u regiji. Mogli bismo e, to razmotriti na drugačiji način. Mogli bismo razmišljati o vrsti nepogoda koja će se pojavljivati u buduće. i e, zapravo dat ću vam jedan primjer iz Nizozemske. Mi smo tamo imali čitav niz vremenskih nepogoda. E, nedavno smo imali tuču koja je uništila poljoprivredna polja i zapravo je to dovelo do zastoja aktivnosti u nekim regijama. Međutim, prag za aktivaciju fonda je toliko visok da Evropska unija tu ne može dati svoj doprinos. Možda bismo i mogli imati jedan više diferencirani pristup kada je riječ o tim pragovima za odgovor e, iz kohezijske politike. Možda bismo mogli imati diferencirane stope za odgovor. Naime, građani očekuju od Europske unije i žele vidjeti e, kako će, kako se postaviti u takvim situacijama. Što je intervencija konkretnija, to je bolje. Ja ne želim sada mijenjati vaše izvješće, mislim da je ono vrlo kvalitetno, ali možda bismo uistinu mogli imati jedan diferencirani pristup kada je riječ o stopama BDP-a koje su potrebne za aktivaciju fonda. Ne znam kako bi to moglo izgledati u smislu propisa, ali možda možemo o tome razmisliti. Više nema sugestija, pa ću sada daći, dati riječ predstavniku Europske komisije, gospodinu Vahteru iz glavne uprave za regionalni razvoj. Jesam li točno izgovorila vaše ime? Da, ja sam Johannes Vahter, ja sam iz glavne uprave za regionalnu politiku, zadužen sam za fond solidarnosti. Ono što mogu reći jest da komisija u velikoj mjeri pozdravlja ovo izvješće mogu samo ponoviti ono što sam već rekao prošli put, a to je da Europska komisija želi zahvaliti Europski parlament, posebno želi zahvaliti ovom odboru i odboru za preračune, proračune na e, trajnoj potpori Fondu solidarnosti. Ovaj Fond solidarnosti da kako ima neke nedostatke još uvijek, možda ne ispunjava sva očekivanja zastupnika ovdje u parlamentu, a i ljudi u e, područjima koja su pogođena nepogodama. Mi smo uvjereni da je to još uvijek vrlo važan instrument za pružanje pomoći građanima i državama članicama koje su pogođene teškim nepogodama a rezultati koji su do sada postignuti vrlo su impresivni. Prema najnovim podacima mi smo mobilizirali fond za 24 države, uglavnom je riječ o državama članicama, ali i o kandidatkinjama, 70, u 71 slučaju nepogoda i e, ukupno smo za to izdvojili oko 3,8 milijardi eura. Spomenuta je revizija iz 2014. godine dovela je do značajnih poboljšanja i tu su također riješena brojna pitanja e, koja smo i danas ponovno čuli ovdje, a to je sve e, također uvršteno u izvješće revizorskog suda. Naime, revizorski sud se bavio slučajem e, potresa u Brucu 2008. godine. Ovaj fond je reformiran 2014. godine i mislim da bi bilo fair da se da ocjena fonda na temelju toga kako sada funkcionira e, u skladu sa novim odredbama. Nažalost, ili možda bih trebao reći na sreću, bilo je samo nekoliko slučajeva nepogoda od 2014. godine. Svi znamo da je nemoguće predvidjeti e, kada će doći do nepogode. U nekim godinama ih je bilo više, u nekima manje. Od 2014. je bilo nekoliko primjera nepogoda, tako da je možda preuranjeno dati konačni sud o tome odgovaraju li nove odredbe očekivanjima E, koja su bila zapravo razlog što su donesene te odredbe. Komisija je uvjerena da postoje jasne naznake da je fond solidarnosti uistinu jasniji, jednostavniji i da omogućuje brži odgovor. Mi smo e, izvršili neke uplate, neke avanse, dakle ti avansi e, su se počeli isplaćivati tek e, sa proračunom iz 2015. godine i one zemlje koje su dobile taj avans e, su zbog toga dakle, imale bolju situaciju. Što se tiče e, kriterija za nepogode u regijama koji su bili predmet kritika, a zapravo je to i najveći broj slučajeva. Međutim, i tu je situacija sada jasnija i ponosna sam što mogu reći da od kad imamo nove kriterije, niti jedna nepogoda, e, u regionalna nepogoda nije bila do sada odbačena u smislu zahtjeva za isplatu. Ranije je situacija bila takva da smo morali odbiti e, zahtjeve regija u dvije trećine slučajeva, što je da kako izazvalo brojne frustracije kod onih koji su se nadali da će moći računati na sredstva iz fonda. Kada je riječ o novim odredbama, one također omogućuju komisiji da vrši nadzor nad provedbom isplate sredstava iz fonda mnogo bolje nego ranije Isto tako može provjeriti da li se ispunjavaju pravila Europske unije vezano s provedbu. Mi to sve možemo sada odraditi mnogo brže. Također su nam bile upućene kritike da komisija e, predugo vrši ocjenu. Što se tiče novih zahtjeva, e, dakle, da kako nama su prioritetne nepogode koje su trenutno u tijeku, da kako važna je jasnoća i transparentnost, ali to je ipak sekundarno. Čini se da sada imamo nešto više vremena, te da smo u stanju e, to bolje odraditi nego što je to bio slučaj ranije. No, lijepo vas molim da ne ispustite iz uma razlog iz kojeg je osnovan taj fond 2002. godine i 2014. godine je to zadržano u reviziji, bez obzira na brojna poboljšanja. Dakle, osnovna svrha ovoga fonda je da se pomogne državama članicama e, u slučaju elementarnih nepogoda. Dakle, nije riječ o bilo kakvim nepogodama, nego o onim situacijama u kojima države članice ili države kandidatkinje uistinu teško mogu same pomoću vlastitih sredstava riješiti situaciju. Nažalost, e, s obzirom na raspoloživa sredstva ne možemo intervenirati u svim slučajevima, premda bismo to željeli. Međutim, postoje da kako ograničenja. Želim vas samo podsjetiti na još jednu činjenicu. U sklopu trenutnog višegodišnjeg financijskog okvira e, godišnja, godišnji iznos za fond je prepolovljen sa 1 milijardu godišnje na 500 milijuna, dakle trenutno e, je to u sklopu važećeg e, višegodišnjeg financijskog okvira. Drugi razlog za osnivanje fonda jest e, iskazivanje financijske solidarnosti državama članicama kako im bi im se pomoglo u saniranju materijalne štete Nažalost, ovo nije e, instrument za hitne situacije. Postoje neki drugi instrumenti koji su na raspolaganju komisiji, posebno instrumenti kojima se koristi glavna uprava EKO, a ti instrumenti omogućuju Europskoj uniji da smjesta reagira u slučaju nepogode, dakle u roku od nekoliko sati ili nekoliko dana, e, već tada se mogu, može e, dopremiti hrana i lijekovi pomoću zrakoplova. Međutim, nažalost, sa ovim instrumentom to nije slučaj. Postoje rokovi, neki e, od tih rokova su nužni, no želim vas isto tako podsjetiti na još nešto, a to je da komisija ne može aktivirati fond solidarnosti na vlastitu inicijativu. Mi moramo pričekati da se uloži zahtjev. Taj rok je sada 12 mjeseci, dakle mi tek nakon tri mjeseca možemo početi nešto raditi na tome, a nakon što zaprimimo zahtjev u e, većini slučajeva moramo čekati na prijevod, dakle nažalost ne primamo zahtjeve samo iz Engleske i Francuske nego i iz Grčke, Estonije i iz drugih država, tako da e, se uvijek mora računati na određeno vrijeme. Porezni obveznici također od nas očekuju da ispravno obradimo te zahtjeve a komisija nema na raspolaganju potrebna sredstva. Kao što znate, Fond solidarnosti se financira iz sredstava izvan proračuna Europske unije, tako da e, moramo dobiti e, suglasnost Europskog parlamenta i vijeća, dakle mora se donijeti odluka kako bi se e, kroz postupak izmjene proračuna izdvojila sredstva za to. Da kako i za to je potrebno više mjeseci, također postoji i razdoblje nadzora nacionalnih parlamenta, to traje osam tjedana, dakle sve to skupa znači da postupak traje nekoliko mjeseci, mi bismo rado da možemo reagirati brže Međutim, ovo su e, eto najvažniji razloge koje sam upravo nabrojao i iz tih razloga postupak traje duže. Što se tiče komplementarnosti sa ostalim instrumentima, to je također spomenuto, komisija može samo još jedan put e, istaknuti važnost e, toga. Sredstva koja su na raspolaganju sklopu strukturnih programa za prevenciju također se koriste koriste se učinkovitije i e, tu vidimo komplementarnost sa sredstvima iz Fonda solidarnosti. Dakle, ovih 500 milijuna godišnje e, koliko se uplaćuje Fond solidarnosti nije dovoljno za prevenciju, a e, temeljem važećih propisa ne može poslužiti za intervenciju u drugim slučajevima, dakle kada nije riječ o elementarnoj nepogodi, kada je riječ o humanitarnim e, situacijama, e, situacijama vezano uz izbjeglice i tako dalje. O tome smo već razgovarali prilikom posljednje reforme. Nažalost, to nije u području primjene ove uredbe, barem kako sada stoji tekst i da kako komisija se toga mora pridržavati. Mogu samo još jednom e, ponoviti ono što sam rekao na početku, a to je da vam zahvaljujem na ovom izvješću. Mi ga pozdravljamo. Komisija će dati sve od sebe kako bi ugradila dodatna administrativna poboljšanja, ubrzala postupak, povećala transparentnost i hvala još jedan put svima. Hvala i vama. Hvala vam na ovom detaljnom objašnjenju. Gospodine Čiku, želite li vi izniti zaključke? Hvala vam. Zahvalio bih svim kolegama koji su željeli dati svoj doprinos ovom samoinicijativnom izvješću i hvala komisiji koja je izrazila spremnost da poboljša sve ono što smo istaknuli dakle, u izvješću, dakle nedostatak sinergije, sporost e, i potreba za sve većom transparentnošću sve vidjet ćemo nakon što pogledamo amandmane, što još to možemo uključiti u izvješće. Evo, ja bih isto svima želio poželiti evo, ugodne godišnji odmor. Thank you. Thank you. Hvala. Hvala vam lijepo. I sada vas lijepo molim za još nekoliko minuta kako bismo završili dnevni red. Sljedeća točka je odobrenje odluka koordinatora. Koordinatori su se sastali jučer na kraju redovnog sastanka. Njihove odluke su prosjeđene jučer navečer elektronskom poštom. E, prihvaćate li te odluke? Čini se da je to slučaj. Hvala. Dakle, možemo usvojiti zapisnik sa tog sastanka. Pod točkom razno imate li možda još neke komentare? Ne, gospodin Van Nistelrooy, ne želite ništa reći pod točkom razno. Dakle, svi smo spremni za godišnji odmor. U redu. Hvala samo da vas podsjetim da će se sljedeći sastanak odbora održati u četvrtak 8. rujna od 9 sati ujutro. Zahvaljujem i prevoditeljima i svima želim miran, sunčan e, godišnji odmor i želim vam svima puno lijepih dojmova i želim da e, inspirativno provedete vrijeme kako bismo svi bili spremni za rad na jesen. Hvala i ovime zaključujem sastanak. Hvala.